Dobro večer, dragi. Prije svega želim e, dati jednu najavu. Gospodin Ekstra je postao član kluba zastupnika NF 8. rujna u skladu s pravilnikom o kodeksu ponašanja i o financijskim interesima e,